Uh, we will start our hearing of the Committee on Women Rights and Gender Equality in association with the... Dakle, odbor eh, FEM i LIBE započinje saslušanje u pogledu položaja migrantica zaposlenih u ruralnim područjima i obiteljskim gospodarstvima u Europskoj uniji. Kao prvo bih željela dati riječ našim glavnim govornicama. Započet ćemo sa gospođom Francesca Komisari koja radi kao freelancer e, i kao fotografkinja sa Sicilije i mi smo je pozvali kao gošću. Izvolite. Dobar dan. Prije četiri godine imala sam mogućnost da dođem na Siciliju jer ja nisam iz Sicilije i dvije i po godine sam tamo radila na pitanjima Rumunjke koje rade e, na Siciliji. I moće vidjeti dio fotografija koje sam snimila u te dvije i po godine. Radi se ovdje o fotografiji, dakle u kraju oko Raguze. Radi se o poljoprivrednom kraju koji je posljednjih godina promijenilo izgled i e, e, sada se e, više tamo ne uzgaja sezonski, već se tamo uzgaja u staklenicima, prema tome cijele godine. Do prije 30 godina tamo su radili samo lokalni stanovnici i imigranti iz Magreba. Međutim, 2007. godine sa otvaranjem i proširenjem Europske unije tamo počinju dolaziti iz žene iz Rumunjske. Te osobe e, stižu kao e, radnice iz jednog određenog dijela Rumunjske, a to je zapravo e, Moldavija, pa kao i Potočani. Radi se o području koje živi iz jednog sitnog gospodarstva, dakle vlastiti za vlastite potvrde i e, zapravo to tamo ne primaju plaće. Kada dolaze u Italiju, dolaze sa minimalnim, zaista minimalnim plaćama, vrlo niskim plaćama, ali još uvijek većim od onih koji imaju u Rumunjskoj. Prisustvo žena u tom kraju je jako bitan zato što mijenja u potpunosti poljoprivredni sustav te zone u poljoprivrednom smislu jer tamo su nadnice izuzetno niske i zapravo postaju niže još od onih koji su ranije dobivali migranti koji su dolazili iz Magreba i koja je bila otprilike na razini ono što su dobivali italijanski radnici. A sada kada dolaze Rumuniji e, dobivaju nadnice od 10 do 25 eura dnevno. To u potpunosti lokalni sustav mijenja zato što se zapošljavaju žene koje ranije nisu radile na selu. Te žene dolaze s obiteljima, s djecom, ponekada same, a ponekada ostaju same kada rade na poljima. U te dvije i po godine što sam radila e, u tom e, ruralnom kraju, shvatila sam da se radi o zatvorenom sustavu. Zašto? Zato što te osobe izravno stižu iz Rumunjske autobusom na kolodvor Vitoriju e, koje je mjesto dakle u provinciji Raguza gdje se taj sustav razvio. Te e, žene e, dolaze izvan sustava gdje se nalaze drugi rumunjski radnici i oni dolaze na vrlo mala e, poljoprivredna gospodarstva gdje odmah počne živjeti uz staklonike. Radi se o jako malim obiteljskim gospodarstvima gdje imaju dvoje do petoro radnika. Dakle, te žene žive unutar tih staklenika. E, žive jer e, moraju se nositi s različitim troškovima, recimo troškovi najma koje teško mogu pokriti a e, one zapravo onda završe u skladištima, u skladištima gdje ima puno poljoprivrednih kemijskih e, sredstava koji ste koriste za e, poljoprivredu. Te žene iz toga naprave kuću, ako to možemo nastaviti nazvati kućom, jer često nema tekuće vode, nema niti struje. U tim e, je mjestima izuzetno zima po zimi i izuzetno vruće po ljetu. One su zapravo e, u same staklenike. Dakle, radi se o vrsti konstrukcija koje preko ljeta postanu izuzetno e, visoke. A isto tako tamo ima tamo je dakle skladište različitih e, poljoprivrednih sredstava koje su kemikalije i onda vrlo često te žene završe u jedinoj lokalnoj bolnici zbog problema vezanih naročito uz e, kožu i kontakta sa tim kemijskim tvarima. Malo prije sam rekla da je prisustvo žena vrlo specifična situacija tamo. Velik broj tih žena rade na isti način kao i muškarci, imaju i isto radno vrijeme i iste zadatke isto radno opterećenje. Gotovo uvijek uz te žene su e, i njihova djeca. Neke od njih ih e, ostave u Rumunjskoj i šalju obitelji novac kako bi se obitelj za njih brinula u Rumunjskoj, međutim jako velik broj njih došao je s djecom. Ta djeca gotovo nikada ne mogu pohađati škole. I među problemima obitelji tih žena jest problem e, do slanja djece u školu zbog toga što ne poznaju jezik, ne poznaju talijanski školski sustav kao što ne poznaju općenito kako funkcionira Italija. I temeljni problem tih osoba je to što su izolirane zbog toga što nema javnog prevoza. Nema apsolutno nikakvog javnog prevoza gdje bi te žene mogle otići u neko mjesto u blizini e, koje su recimo 10-15 km udaljeni od tih staklenika. E, te žene dakle nemaju apsolutno novaca da plate taksi koji je jedino prevozno sredstvo i onda shvaćate kako je teško slati djestu u školi. Te žene su vrlo ranjive i e, zapravo su u e, šahu jer moraju pristati na mnoge stvari kako bi djecu mogle slati u školi. Ova djevojčica Andreja zajedno sa obiteljima i iz drugih 15 obitelji živi e, zatvorena na selu. Oni su stvarno zatvoreni iza tih e, vrata, iza tih e, kapija. Dakle, čest, ta djevojčica nikada nije išla u školu. Imala sam e, prilike razgovarati sa e, zadrugom e, koja je zapravo jedna lokalna udruga i zaista postoje veliki problemi. Ova djevojčica nikada nije izašla iz tog poljoprivrednog gospodarstva. Cijeli dan se igra s jednim drugim dječakom. Imaju jako puno problema vezana za prehranu. Jedu E, žgance kao jedina stvar koju imaju e, na raspolaganju. A e, činjenica da se plaćaju radnici svega 10 eura na dan ponekad bi, kako bi to nadoknadio sam vlasnik, preko vikenda im dao komad sira. Djeca su izložena i eh, djelomično seksualnom zlostavljanju. Osim toga, djeca su sama Ej, odrasli 12 sati dnevno budu u staklenicima gdje rade, a sama djeca su eh, žrtve ponekada zlostavljanja druge djece s kojima provode dane. Djeca su žrtve takvih zlostavljanja, a eh, i same žene koje tamo rade. Nikoleta je jedna od rijetkih koja se odlučila na to da e, prikaže situaciju. Nije htjela prijaviti nikoga zbog seksualnog zoslavljanja i e, to zbog pravnih problema. A mnoge zapravo ne žele e, tako nešto napraviti jer se nalaze u teškoj situaciji i ucijenju ih. Neke žene kažu da su im prijetili poslodavci pištoljem. Dakle, e, u ucjeni su one e, se slabo snalaze u tim krajevima, osim toga su udaljeni od, od nekog većeg mjesta. I e, recimo jedna je žena odlučila zadržati četvrto dijete zajedno sa svojim E, partnerom iako je poslodavac tražio da izvrši abortus. E, žena se ipak srećom obratila jednoj udruzi koja je onda pomogla e, i prijavili su poslodavca. Žene žive obično u tim barakama preko noći često ako su same ostavljaju otvorena vrata, moraju ostaviti otvorena vrata e, jer na taj način daju mogućnost poslodavcu da e, dođe do njih e, preko noći. Mnoge od njih se možda i ne osjećaju toliko kao žrtve jer i same dolaze iz zapravo teških situacija njihov glavni cilj jest da rade kako bi mogle slati novac kući. Velik broj među njima ima djecu koje su i dalje u Rumunskoj i mora ih moći uzdržavati. E, mnoge među njima jednostavno se tiho odupiru i pristaju na tu situaciju. Žene i općenito radnici su e, jako loše tretirani. E, mnoge, e, mnogima pomažu nevladine udruge kao da se radi o beskućnicima. One koje dobivaju ikakav ugovor o radu zapravo imaju ugovore koje nisu ispravni. Mnogi usprkos tome ostaju, ali e, mnoge žene i odlaze. Jednu sam ženu pratila, ona je već dva, tri puta otišla u Rumunjsku. Svaki put kada ode u Rumunjsku e, misli da će tamo moći preživjeti i onda ostane bez novaca i onda se vrati u Italiju. I ove godine će se ponovno morati vratiti u Italiju. Zna točno što će joj se dogoditi, doće do kraja mjeseca u Italiji, neće isplatiti cijelu plaću. E, mnogi poslodavci će ponuditi neku vrstu e, alternative kako bi mogla nadopuniti e, nadopuniti tu plaću, ali jednostavno znaju da nemaju alternative jer u Rumunjskoj neće imati od čega živjeti. Hvala lijepa. A sada gospođa Aurelija Dragići koja radi u Nacionalnoj agenciji za rodnu ravnopravnost između muškaraca i žena. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, drage kolege, dragi gosti, kao prvo bih se željela zahvaliti na ove mogućnosti što danas mogu doći vama i razgovarati o tome i zahvaljujem vam na interesu koji ste pokazali. Kada govorimo o rumunjskoj vladi, promoviranje, jednakost između muškaraca i ženja i zaštita žena i djevojaka, e, unutar izvan naših granica je temeljni dio naše demokracije i vrlo je važno to za razvoj bilo kojeg društva, u bilo koje sfere društva, bilo da govorimo o obrazovanju, o radnom mjestu, o sudjelovanju i kada govorimo o ekonomskom osnaživanju žena. A Naravno da je to isto tako vrlo važno za e, migrantice, djevojke i žene koje dolaze u Rumunjsku. Tu imamo jednu novu situaciju u Rumunjskoj. Vlada u svom programu koji je izglasao parlament ima zasebno poglavlje koje se fokusira na ravnopravnost spolova i zaštitu žena. To je po prvi puta. Radi se tu o zaštiti žena i postizanje posebnih ciljeva koje je postavila naša nacionalna agencija za e, jednake mogućnosti, dakle koje ja ovdje predstavljam. Kada govorimo o ruralnim područjima i gospodarstvima u e, Rumunjskoj, e, Trebamo reći da je vrlo važno da se migrantima treba pružiti mogućnost da rade, ali isto tako ih treba e, zaštititi od e, trgovanja ljudima, bilo koje vrste eksploatacije, seksualnog uznemiravanja. Dakle, mi surađujemo sa različitim agencijama i organizacijama i vladinim organizacijama kako bi im pružili pomoć u tom smislu. Kada govorimo o Rumunjskoj, e, vrlo je važno i to reći da mi imamo veliku radnu snagu na tržištu Europske unije i oko 2 milijuna Rimunja je napustilo Rumunjsku kako bi radilo u drugim državama, većina njih su muškarci. Međutim, to je čutav niz izazova s kojima su oni suočeni, jer kad ljudi napuste svoju zemlju bez zakonske zaštite, onda se ne poštuju dovoljno njihova prava, a to znači da se oni uistinu nalaze u stvarnom riziku da postanu žrtve trgovanja ljudima, eksploatacije, zlostavljanja. Više trećina ljudi koji rade u poljoprivredi su e, žene. Dakle, tu postoje čitave zajednice građana Europske unije, Rumunja koji su izloženi eksploatiranju e, pogotovo kada govorimo o onim zemljama gdje postoji velika rumunjska dijaspora i ljudi koji rade na tim E, gospodarstvima su ljudi koji se e, eksploatira, nalaze se u klopci, ne mogu dobiti e, zaštitu i često su žrtve trgovanja ljudima i seksualne eksploatacije. Kada govorimo o poljoprivredi, ljudi, ljude se prisiljava na prisilni rad, to se posebno događa u ruralnim područjima gdje je velika poljoprivredna aktivnost. To se posebno odnosi na rumunjske građane, prije svega na žene postoje tu različiti slučajevi ovisno o pojedinoj situaciji, ali te žene u stvari žive kao moderne robkinje I zato radna crno, eksploatiranje tih žena, gdje se naravno koriste i rumunjski posrednici je nešto što je vrlo važna tema za našu vladu, pogotovo kada govorimo o zemljama kao što su Italija i Španjolska gdje ima veliki broj naših migranata. Kako bi vam ili kako bi bili postali svjesni i ranjivosti tih žena koje rade u tim zemljama. Mi smatramo da i te države imaju tu odgovornost da trebaju informirati ljude, pružiti im određenu zaštitu i moraju postojati inicijative na lokalnoj i na nacionalnoj razini, a i na diplomatskoj razini kako bi osigurali da se u potpunosti poštuju prava ljudi, a posebno e, tih žena Dakle, mi radimo na jedan koherentan način, imamo nacionalne kampanje kako bi osigurali da su ljudi svjesni tog problema. Nacionalna agencija za jednake mogućnosti i naše ministarstvo rada surađuju kako bi pomogli rumunjskoj dijaspori, a surađuju s drugim institucijama kako bi se podigla razina svijesti, kako bi se poboljšalo zakonodavstvo i poboljšali radnici unutar Europske unije. E, i kako bismo podržali rumunjske građane koji se možda i žele vratiti kući. Naše ministarstvo je usvojilo čitav niz zakonskih mehanizama kako bi se zaštitili recimo Rumunji koji se žele vratiti u svoju domovinu. E, želimo ih informirati, imamo različite priručnike, brošure u pogledu njihovih prava. To se objavljuje na e, u 20 različitih država članica, isto na društvenim mrežama i tu postoje informacije u pogledu njihovih e, prava, uvjeta rada, e, prava u pogledu boravka, obiteljskog zakona, mirovine, e, zdravlja, obrazovanje a isto koja prava oni imaju kad rade u nekoj drugoj državi postoji besplatna e, služba za informiranje koju e, imamo kroz EURES e, mrežu. Istovremeno želimo stvoriti jedno posebno tijelo koje se sastoje od 13 13 različitih atašeja čiji će posao biti da zaštiti interese radnika u inozemstvu i oni će raditi diljem različitih regija za one Rumunje koji se žele vratiti u Rumunjsku, naše e, ministarstvo pravosuđa želi pružiti informacije tim ljudima u pogledu traženja smještaja, rada, pomoći u ovom socijalnom aspektu, možda e, uspostavljanju vlastitog e, poslovanja, dakle mi nastojimo nekako podržati žene koje se vrate u Rumunjsku, koje žele raditi u poljoprivrednom sektoru. I te mjere financira i Europska unija i nadamo se da će to e, stvoriti jedan atraktivni poljoprivredni sektor i za jedan i za drugi spol u budućnosti i time ćemo koristiti sredstva koje imamo u našem programu za ruralni razvoj i nadamo se da ćemo moći pružiti bolju zakansku institucionalnu podršku e, kako bi se stvorili bolji uvjeti u pogledu ostvarivanja jednakosti. Taj program koji je sastavilo naše ministarstvo E, je nešto kroz što ćemo surađivati s drugim agencijama i to pogotovo u ruralnim područjima i tu smo recimo organizirali različite tečajeve da se spriječe diskriminacija, organiziramo predavanja. A kroz strukturu lider objavljujemo različite publikacije i nadamo se da ćemo moći spriječiti diskriminaciju u budućnosti. Taj program je direktno ili indirektno doprinio stvaranju radnih mjesta za žene, e, poboljšanje radnih uvjeta u pogledu postojećih radnih mjesta, pogotovo kada govorimo o ruralnim područjima želimo e, spriječiti e, diskriminaciju spolova, stvoriti e, bolje mogućnosti u ruralnim područjima. Istovremeno imamo inicijative da se osnaže socijalne strukture u ruralnim područjima, recimo inicijative u pogledu brige o djeci, gdje se želi na taj način smanjiti diskriminiranost žena, ali želimo poboljšati i razinu obrazovanja eh, kod ruralnog stanovništva. Rumunjska podržava europsko zakonodavstvo kako bi se poboljšala situacija žena u ruralnim područjima i to prenošenjem zakona na nacionalnu razinu i želimo podržati e, tu strategiju Europske unije koja radi e, ka mm, smanjenju diskriminacije, promoviranju ravnopravnosti spolova, isto se na taj način želimo boriti protiv obiteljskog nasilja i u tu svrhu imamo vrlo imamo posebne inicijative upravo za ruralna područja, dakle e, Rumunjska se obvezuje da će nastaviti raditi na taj način a imamo i konvenciju koja želi ukinuti bilo koju vrstu diskriminacije u pogledu žena, a postoje druge konvencije u tom području koje Rumunjska podržava. Mi smo ratificirali i Istanbulsku konvenciju i smatramo da je to najvažniji zakonski okvir kada govorimo o sprječavanju obiteljskog nasilja. Želimo uskladiti naše zakonodavstvo s navedenim konvencijama i zahvaljujući prvoj premijerki u povijesti Rumunjske mi smo sada usvojili čitav niz e, mjera da dođe do jednog pomaka u Rumunjskoj. I ovdje bih željela navesti čitav niz tih aspekata. Kao prvo imamo prijedlog zakona u pogledu jednakih mogućnosti između muškaraca i žena kojim želimo regulirati e, profesionalni život. Dakle, kako bi tu postojala bolja jednakost na e, radnom mjestu i to će utjecati na sve e, profesije. Isto tako imamo prijedlog zakona u pogledu e, sprječavanja obiteljskog nasilja. To je usklađeno sa Istanbulskom konvencijom. Nadalje, imamo jedan zakon koji osigurava zabranu prilaza, dakle to se opet odnosi na ovaj aspekt obiteljskog naselja. Ja danas sudjelujem u ovom e, saslušanju koje se dakle bavi ovom temom u pogledu migrantica i ruralnih područja i to i opet jedna mogućnost da vam potvrdimo koliko će Rumunjska nastaviti kroz svoje mjere i politike stvoriti jednake mogućnosti za žene i muškarce u budućnosti. Hvala vam lijepa. Rumunijos Hvala lijepa. Uistinu je tome tako da sada imate premijerku u vašoj zemlji i ona je bila vrlo aktivna još dok je ovdje bila zastupnica u ovom parlamentu i uistinu je lijepo da ste sada usvojili te strategije u Rumunjskoj. Mi vama i vašoj vladi želimo sve najbolje. Evo, izvolite. Gospođa Seri Šolter je na redu. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Kao posljednja osoba koja ovdje govori, ja ću sada na brzinu proći kroz neke teme koje su već ovdje spomenute, ali prije nego što bilo što kažem vezano uz e, migrantice koji su zaposlene u poljoprivredi, žele bih općenito nešto reći vezano uz poljoprivredu. Poljoprivreda je i nadalje područje gdje postoji najveća neravnopravnost između muškaraca i žena. Žene e, nisu dovoljno zastupljene, odnosno potpuno su podzastupljene kada govorimo o bilo kojim poljoprivrednim organizacijama, a to se e, dakle odnosi na čitav niz zemalja Europskoj uniji. Evo, imate ovdje da žene vlasnice poljoprivrednog zemljišta su recimo 16% posljednjoj kraljevina, to je većinom zbog toga što su to udovice koje su naslijedile zemlje od svojih e, muževa. Dakle, evo imate brojke za Norvešku, Irsku i Ujedinjenu kraljevinu. E, to u istočnoj i južnoj Europi imati više žene koje su vlasnice se radi o vrlo malom, e, malim površinama zemljište. Dakle, tu uistinu imamo veliku neravnopravnost u pogledu e, spolova i ja sam se bavila dakle položajem žena i u Škotskoj nedavno sam upravo radila tu na jednoj studiji ali žene su u svakom slučaju izložene diskriminaciji i uznemiravanju na jednoj višoj razini kada govorimo o poljoprivredi. Dakle trebamo imati na umu da se e, radi o jednom sektoru industriji gdje su žene snažno izložene diskriminaciji i većinom dakle imamo slučaje gdje ćete zaposleni ženice, migrantice raditi na e, poljoprivrednim gospodarstvima gdje su muškarci vlasnici. Evo, možete vidjeti ovakvu jednu sliku gdje imamo jedan takav susred gdje su većinom muškarci nazočni. Ja ću govoriti sada o e, migranticama koje rade unutar zakonskog okvira, dakle koje rade unutar Europske unije. I ja sam 23 godine živjela u Sjevernoj Irskoj, pa ću govoriti u prerađivačkoj industriji hrane i o nekim drugim aspektima. Većinom ljudi koji rade na obiteljskim gospodarstvima koji izgajaju gljive. Nedavno smo svima morali objašnjavati gdje se nalazi Sjeverna Irska. Mislim da sad svi u Europi znaju gdje se nalazi Sjeverna e, Irska. Kao što vidite, evo to je ovdje na vrhu Irske i mi smo dio Ujedinjene kraljevine ja sam na brzinu pogledala ovo sjajno izvješće i tu se govori o tome kako nemamo dovoljno podataka u pogledu e, migrantica koje su zaposlene u ovom području. E, znamo da je zaposleno više muškaraca u pogledu radne snage u poljoprivredi, ali postoje različiti saktori, kao što je Francesca rekla, e, žene se regrutiraju u određene sektore, recimo u Španjolskoj branje, jagoda, e, jer one više odgovaraju recimo za tu vrstu posla ili imaju finije ruke. E, negdje se zapošljavaju baš djeca a žene sa malom djecom su motivirane dakle da se vrate natrag u svoje obitelji. Dakle, kada govorimo o radu u poljoprivredi, trebamo reći da se radi o niskim e, plaćama, težak je posao, to je nešto što je privremeno, sezonski rad, e, neki kažu da bi tu vrstu posla i tako trebalo mehanizirati da bi trebali roboti to obavljati ali budući da imate jeftinu radnu e, snagu koja to može obavljati to se ne čini dakle iako se radi e, tehnički gledajući o nečem što je legalno radi se o vrlo e, dugim radnim e, danima o teškim uvjetima rada nedovoljno su plaćeni i opasni su uvjeti ja sam i kroz svoju imamo rad Potters and Hamiltons koji su se upravo bavili ovom tom ovom temom. Radi se o ljudima koji žive u strahu, ljudi koji nisu svjesni svojih uvjeta kao što me kolegica ovdje rekla. Postoje agencije koje regrutiraju ljude i odvode ih u pojedine zemlje, pa ljudi ne znaju nekad ni za koga rade. li za tu agenciju, li za samog poljoprivrednika, ljudi su u strahu, nisu dovoljno informirani i nisu svjesni svojih prava i može se osjetiti taj strah kad se razgovara s tim ljudima. Postoji čitav niz nedostataka, jezične barijere, e, ljudi potpisuju dokumente u jeziku koji im nije poznat, e, dakle vlasnik im ne pruža dobre uvjete u pogledu života na tim gospodarstvima, a i recimo naplaćuje se previše e, prijevoz jer e, vlasnik e, jedini koji mi može omogućiti takav prijevoz, a radi se i o tome dakle da su ta gospodarstva većinom uistinu izolirana, da ne postoji nikakav javni prijevoz. Ljudima se ne plaća prekovremeni rad, ne znaju uopće ni oni koja su njihova prava. A sada ću reći nešto više o sektoru prerade hrane Dobro je da se ovdje ne radi samo o ženama koje rade na e, gospodarstvima, već općenito u ruralnom području, jer često žene koje rade u u industrijama prerade hrane su one koje se eksploatira. U ovom istraživanju, a to se odnosi opet na preradu hrane i na taj dio e, industrije, Imamo čitav niz žena, dakle imamo Poljake iz Latvije, iz Ukrajine, iz Rumunjske, a i ljude iz Portugala. tu se govori o tome, odnosno žene govore kako nisu dostatno plaćene, e, žene rade u tvornici, a nadzornici su muškarci, govori se o tome kako ljudi rade e, 12 sati dnevno, nije im plaćeno prekovremeni rad, e, puno ljudi dolazi iz Latvije i onda tako slijede jedni druge, e, dovode svoje prijatelje. Tu se govori o tome kako je vlasnik pohlepan i ne plaća prekovremeni rad Dakle, u Španjolskoj sam imala situaciju s jagodama, ovdje imamo situaciju gdje su žene... gdje se više voli žene koje nemaju djece ili e, žene koje imaju odraslu djecu, onda oni mogu duže e, raditi. Dakle, ovdje te žene ne govore baš e, engleski, većinom se radi o srednovječnim ženama i na taj način onda one mogu dugo e, raditi, prekovremeni rad je značajno prisutan. Ovo je zanimljivo, jer ovdje vidimo da se žene pokušavaju integrirati, pokušavaju bolje naučiti jezik, neke pokušavaju ići u crkvu i učiti engleski, ali to im se ne dozvoljava. E, Jer htjeli su svaki četvrtak ići e, dakle, u školu u sedam, što znači da moraju u šest završiti, ali ne, vlasnik je rekao ne, trebate obaviti posao, e, mene se ne tiče vaša škola, dakle to je bilo nemoguće. Ovdje vidimo da se ovdje ne omogućava integracija ovaj prekovremeni rad e, je dakle nešto što pridonosi toj socijalno-ekonomskoj marginalizaciji, spriječava integraciju. Isto tako vidimo da sami prostori ne odgovaraju stvarnim potrebama žena. Evo ovdje imamo jedan e, primjer, dakle koliko dugo traje njihov odmor i njihova potreba da odu na toalet. E, Dakle, u tvornici smo imali dvije pauze. Prvo 20 minuta, druga, u stvarnosti je 11 minuta jer kad radite, dok odete u kantinu to potre i kad odete na toalet, naravno da morate tamo dugo čekati jer je puno žena, a e, samo jedan, jedan toalet. Dakle, ovdje se radi o tome koliko je taj posao zahtjevan, žena govori o tome koliko je to težak rad, radite po cijeli dan, pakirate stvari, morate staviti na palete, e, stotine kutija dnevno i na večer vas bole tijelo, leđa, E, bilo bi dobro da radimo samo do 6 ili 8 sati, ali ako radite do 11 na večer, <laughs> a 11 na večer je vrlo kasno, to može biti vrlo opasno. Dakle, onda idete na večeru i 6 jutro se opet dižete ujutro. Mm, to je poput e, robstva. Nikada prije nisam živjela u takvim uvjetima. Na početku sam mislila, dobro, ako druge žene mogu živjeti tako, onda ću i ja pokušati. Dakle, gotovo da vidimo određenu rezignaciju. Ljudi prihvaćaju da je evo to ono kako one moraju živjeti. Evo i čisto zaključno. Postoje tu istinu vrlo važna pitanja. Poteškoća se nalazi u tome da kroz radnu snagu u poljoprivredi želite steći veći profit stvari je dakle skuplje uvesti dobru strukturu recimo kroz robote da oni ubiru e, jagode dakle jeftinije to učiniti kroz e, radnu snagu kroz jeftinu radnu snagu i a s druge strane imamo problem taj što iako su ti ljudi loše plaćeni u svojoj zemlji bi bili puno lošije plaćeni, manje bi zarađivali pa se sada postavlja pitanje dakle koja su prava e, legalnih emigranata unutar Europske unije dakle onih koji migriraju upravo zbog e, posla Zašto sustav dozvoljava da se to dogodi? Jedno daljnje pitanje je kada govorimo o toj e, autonomiji poljoprivrednika, da to stvara vrlo teške uvjete e, u pogledu toga da se regulira taj rad e, na ispravan način. Ta njihova autonomija na tim radnim mjestima je nešto što je uistinu zaštićeno. Sada se postavlja pitanje kako ćemo se mi pozabaviti time. I kao što sam rekla već e, na početku, vrlo je važno da se, važno da se pozabavimo sektorom prerade hrane i nekim drugim e, zanimanjima u ruralnom području gdje je vrlo snaža eksploatacija žena. Hvala vam lijepa. Thank you. Thank you very hvala. A sada ćemo otvoriti raspravu. Irače Garcia Perez, izvolite, imate riječ. Dobar dan želim svima. Najprije želim zahvaliti svim gošćama koji su došle sudjelovati na ovom saslušanju o ženama migranticama u ruralnim područjima. U ova tri izlaganja koja smo čuli, ja pretpostavljam da će da ćemo čuti slično i kasnije, vidi se jedna stvarnost e, koja je slična u diljem Europske unije. Tu vidimo dakle kako se postupa u poljoprivredi u svim zemljama, no jasno je da se ovdje radi o doista jako ranjivom sektoru kad govorimo o poljoprivredi. Dakle, Zaposlenici u sektoru poljoprivrede jako često su migranti, no kad god imamo sektore ili podsektore koji su ranjivi, tu vidimo da su poteškoće uvijek veće za žene. Položaj migranata je strašan, ali položaj žena migrantica je još dodatno kompliciran. Prošle godine imao sam mogućnost putovati s Franceskom. Obišle smo neke nevladne organizacije koje rade u Raguzi i koje rade sa ženama migranticama koje su samo zaposlene i susreli smo ih, ali uspjeli smo također stupiti u kontakt s predstavnicima poljoprivrednih udruga koje stvaraju te poljoprivredne holdinge. I neki su imali programe namijenjene ženama, što je jako pozitivno. Trebalo bi o tome govoriti. Jer neki poljoprivrednici uvode dobru praksu, uvode pravila i pomažu radnicama no vidljivo je da se tu ranjivost e, žena i tekako koristi, dakle ograničen je pristup e, osnovnim uslugama poput e, obrazovanja za djecu. Čuli smo ovdje da ima slučajeva seksualnog zlostavljanja i doista je grozno kada čujemo što se sve tamo dešava. No, rad tih organizacija i nevladnih organizacija je ključnog značaja jer one pružaju pomoć e, zaposlenim ženama, migranticama. No, žele bih reći nešto i o privremenom statusu. Naime, kad pogledamo slučaj Raguze, mogli smo se susresti sa predstavnicima i vidimo da tamo ne postoje dovoljne inspekcije, a to ne smije biti tako jer postoje zakoni koji su tu kako bi zaštili te žene, ali kako bi se moglo primjenjivati te zakone moramo imati inspekciju rada kako bi se moglo kažnjavati one koji to ne poštuju. No, ako imate jednog inspektora rada na prostoru koji obuhvaća 500 poljoprivrednih gazdinstava, pa kako onda možete uopće zamisliti da će inspektor rada moći bilo koga sankcionirati? U, međutim, poljoprivrednim gazdinstvima bilo ljudi koji su nam se obratili. I rekli su nam da to nisu izolirani usamljeni slučajevi, već da je to situacija koja je opće zastupljena no isto tako ima i oni koji poštuju pravila i poštuju prava žena i koji traže rješenja. Jer ugled cijele regije je ugrožen. Dakle, evo zaključno bih rekla da je potrebno staviti na raspolaganje dostatne resurse za inspekciju rada jer jedno je donijeti zakonodavne mjere, ali drugo je postaviti se da ih se provodi. To je ono što nam nedostaje. I isto tako treba podržavati organizacije koje rade s tim ženama. To je ključnog značaja. I doista trebamo zahtijevati da se pruži podrška udrugama i organizacijama koje pomažu tim ženama i koje obavljaju dužnost koju javne službe nisu u stanju obaviti. Sama činjenica što je ova rasprava organizirana pokazuje da postoji politička volja da se riješi taj problem i doista postoji želja da se poboljša ta situacija i za poljoprivredu i za migrante koji rade u poljoprivredi i još konkretnije za žemne koje rade u sektoru poljoprivrede i koje su jako ranjive. Dakle, ja još jednom zahvaljujem našim gošćama koje su s nama podijelile svoja saznanja i nadam se da ćemo uspjeti poboljšati situaciju. Hvala. ja ću govoriti švedski. Hvala vam. Hvala vam doista na ovim odličnim izlaganjima. Mi znamo da se takve stvari događaju, no kada se to čuje ovako izravno i vidimo fotografije, onda e, je to još e, jasnije. Ja se bavim e, trgovanjem ljudima od 2009. godine i radila sam na europskom zakonodavstvu o trgovanju ljudima i same te zakonodavne mjere očito je ne mogu riješiti probleme, no doista mislim da trebamo revidirati zakonodavne mjere koje se bore protiv trgovanja ljudima i koje će riješiti sve ove probleme koje smo sada vidjeli. Ja se ispričam, evo, ne sjećam se vašeg imena, vi ste predstavili prvo izlaganje sa fotografijama, pokazali ste ono djeti za rešetaka koje je otišlo tamo za majkom. No, dakle, tu su žene koje dobrovoljno dolaze dobro, primorane su na određeni način jer nemaju posla u svojoj zemlji, u Rumunjskoj, dakle, E, i potrebna su im financijska sredstva, ali kad dođu na lice mjesta svojevoljno, onda one tamo postaju e, žrtvama trgovanja ljudima, doista jesu, jer one rade doslovno i skoro ni za što i onda imamo i slučajeve seksualne eksploatacije. Sami ste rekli da žene moraju držati e, vrata otključana kako bi poslodavci mogli ući i raditi što hoće. Ali najgore od svega toga su ta, je položaj te djece. Jer i ta djeca su žrtve seksualnog zlostavljanja. Ne može se tolerirati to što se događa u Europi danas. Sve države članice imaju maksimalnu odgovornost i e, moraju se postarati da njihovi građani koji rade u inozemstvu nisu izrabljivani i da ne upadaju u takve klopke. Mi imamo tu odgovornost. Evo jedno pitanje za vas. Govorite o plaćama od 10-20 eura tjedno. Mislim, jel vi pratite neke razlike, je li ima nekih razlika između plaća muškaraca i žena, da li su žene plaćene manje od muškaraca iako obavljaju jednako težak posao. Zatim, htjela bih e, znati koliko djece su e, žrtve ovoga svega. Da li ima puno djece tu? Ne smije se dopustiti tako što. Ovo me doista jako pogodilo. Hvala sada gospođa Neuhel, a onda gospođa Dana. Samo bih željela ponoviti jedan pojam koji je kolegica prije spomenula, a to je upravo taj pojam dobrovoljnosti u toj raspravi kada govorimo o dobrovoljnom aspektu, kada se govori o prostituciji, kada govorimo o doniranju organa, kada se pristane to da se iznese dijete za nekoga i kad govorimo sada o radnim mjestima koje nitko od nas ne smatra poželjnim i to je jedna vrlo važna rasprava mislim da to ovdje moramo još jedan puta ponoviti da mi e, imamo različite mišljenje unutar vlastitih klubova imamo osjećaj da dobrovoljno se odnosi na to kako će se žena e, ponašati u svom životu, ali ja niti u jednoj od ova četiri e, točke, niti u prostituciji, niti u ovim ostalom što spomenuo, ne vidim nikakav aspekt dobrovoljnosti. To sve po meni nije ništa dobrovoljno. To je jedna odluka gdje je žena pritisnuta u zid koja je nastala kroz neku situaciju gdje ona nekako traži najbolji mogući put za sebe. Ali taj najbolji mogući put, e, po našem mišljenju, može biti uistinu nešto strašno. I tu bih željela podržati prethodne govornice, a i ove dame koje su za podijem, trebamo biti svjesni toga koja tu odgovornost postoji u pogledu obavještavanja, osvješćivanja. To smo čuli koliko se tu radi u Rumunjskoj i važno je reći dakle, da žene barem znaju što se upuštaju i dovoljno je e, teško što iz nužde svedno e, se prepuste tako nećemo, A s druge strane, konačno muškarci, ali i žene, jer ne radi se tu samo o muškarcima, moraju ići u zatvor ako iskorištavaju nuždu i lošu situaciju neke druge osobe. Ne može se to samo riješiti e, prijetnjom prstem i nekakvim e, novčanim kaznama, nego tu moramo uvesti teške kazne. Nemoguće da kažnjavamo e, dakle kaznena djela u pogledu droge ili neplaćanja poreza, a kada se prisiljava ljude koji ne mogu naći bolji izlaz na nešto što nije dobro da se takvi ljudi izvuku samo sa nekakvom novčanom kaznom. Dakle, nitko tu ne zahtjeva da država bude e, posebno e, stroga i ne znam šta čini, ali u ovakvim slučajevima gdje se zloupotrebljava loša situacija položaja nekoga, imamo dakle i slučajeve gdje tu dolazi do stvarnog ropstva, u takvim situacijama moramo nastupiti sa vrlo ozbiljnim kaznama, kazne zatvora čak jer mi moramo postati jedan svjetionik e, u Europi. E, dakle, to je nešto što će biti mjerilo u pogledu toga što je dobro i što je loše. Dakle, tu moramo zakon učiniti vrlo jasnim bez obzira da li se tu sada radi o izbjeglicama koje se nalaze kod nas koji nemaju nikakav e, status, sve je to isto to je jednostavno jedna vrsta ropstva i time se možemo pozabaviti samo kroz vrlo, vrlo ozbiljne sankcije. Hvala vam, gospođo Neuchel. Sada gospođa Jana ima Najprije želim vam zahvaliti što ste organizirali ovo javno saslušanje koje se bavi temom ključnog značaja i jako osjetljivim pitanjem. Ovu stvarnost ne možemo skrivati, to je društvena zbilja koju treba što češće moguće prikazivati i smatram da tijela vlasti moraju biti svjesna toga, naravno, ali trebamo vršiti pritisak isto tako na lokalna tijela vlasti i područja na koji, u kojima se događaju takve stvari. Žene koje rade u poljoprivredi su izrbljivanje, iskorištavane u tim područjima. Rumunjska što se poljoprivrede tiče u Europskoj uniji, svjesna je toga da je veliki broj žena zaposlen u Europi. Moramo zaštititi naše sugrađane, moramo zaštititi sve građane Europske unije. I ja kao europska zastupnica iz Rumunjske moram stati u obranu interesa radnica iz Rumunjske koje rade u poljoprivredi u Europskoj uniji ponajviše u Italiji i Španjolskoj. Naravno, mi smo upoznati s tom stvarnošću i iz tog razloga je jako je važno za nas da sve države članice Europske unije djeluju. Ova društvena zbilja ne smije nastaviti. Mi osuđujemo svaki vid nasilja, ali osobito uvjete u kojima rade te žene u Italiji i Španjolskoj one ne raspolažu prikladnim smještajem, nemaju mogućnosti da se e, prebace sa mjesta gdje žive do posla, dakle od, smještaja do posla, djeca nisu u mogućnosti e, ići u školu jer ih se ne može odvesti od smještaja do škole i moramo shvatiti da postoje česte zloporabe tih žena i seksualne zloporabe, seksualno nasilje. Dakle, inzistiram na tome. Mi moramo djelovati čvrsto i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Ali doista moramo djelovati. Ovo je jako važno mi to znamo jer te žene idu u te poljoprivredne krajeve kako bi radile jer im je jednostavno potreban novac za život. To je ta stvarnost. A ako ih se ne plati pravovremeno, onda to stvara dodatne probleme za obitelji koje one uzdržavaju. I to su razlozi zbog kojih žene dopuštaju da se tako prema njima postupa. Dakle, ta financijska ovisnost stvara tu situaciju, situaciju zloporabe, rada koji nije prikladan, plaće koje nisu isplaćene na vrijeme. Dakle, to su još dodatni problemi. Dakle, svi mi, predstavnici država članica, moramo usvojiti zakonodavstvo koje će jasno stati u obranu tih žena i moramo spostarati da postojeće zakonodavstvo bude primijenjeno. Hvala vam. A sada ću dati riječ stručnjakinjama koje predstavljaju koje će predstaviti studiju koje je tražilo eh, Dakle, imamo gospođu Hjuba i Palombo koje će nam predstaviti ovu studiju. Dobro jutro želim svima jako. Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti našu studiju. Ja ću predstaviti prvi dio, a Tici Palombo predstavit će drugi dio. Zbog ograničenog vremena ne možemo pokriti sve stavke naše studije, ali sa zadovoljstvom e, ćemo odgovoriti na sva pitanja tijekom rasprave. Najprije želim predstaviti glavne ciljeve naše studije. Dakle, želimo kroz kvalitativni pristup, e, istražiti uvjete žena migrantica zaposlenih u ruralnim područjima, na poljoprivrednim gospodarstvima u EU. Imamo studiju e, i u Italiji i Španjolskoj i želimo ilustrirati dakle, situaciju e, ranjivost, ranjivost žena i eksploataciju. Želimo kritički analizirati europski zakonodavne instrumente i politike o trgovanju ljudskim bićima isto tako baviti se trafikingom i eksploatacijom, e, dakle i trgovanju ljudima i predložiti preporuke za europske institucije i države članice za e, rodni pristup ovom pitanju. Imamo ovdje konceptualni okvir gdje se govori o uvjetima ranjivosti koje su u žiži našeg rada. Dakle, ovdje nije cilj Dakle, e, ova ranjivost je nešto što se proizvodi i mi dovodimo u pitanje definiciju koja je postavljena. Dakle, mi se prvenstveno želimo baviti konceptom e, ranjivosti proizvedene uvjetima i strukturnim faktorima. I iz tog razloga represivne misije nisu dovoljne za rješavanje ovog problema. Također uzmamo u obzir ranjivost žena migrantica koje su izložene višestrukim vidovima diskriminacije koje proizvode e, i rod, ali i klasno stanje, situacija i... Dakle, ove definicije si... ranjivosti su obuhvaćene u direktivi iz 2011 kroz 36 Europske unije i tu se kaže da je ranjivo situacija u kojoj e, osoba se nalazi u situaciji u kojoj ne može nego počiniti se zloporabi. I u tim uvjetima ranjivosti ljudi biraju između e, dva zla i e, često pristaju na zloporabu. I iz tog razloga direktiva 36 smatra koncept e, zloporabe irelevantnim. Mi radimo na analizi sistemskih e, okolnostima i modela proizvodnje koji potiču ranjivost radnika. No, zbog trenutne ekonomske krize i migranti u EU su najčešće izbjeglice i e, stanovnici istočne Europe. I često vidimo da europski migranti, dakle iz država članica, nisu uopće izuzeti od zloporabe i iz eksploatacije. I ovdje Često vidimo situaciju gdje se traže žene radnice kao što su u sektorima kao što su skrbi i poljoprivreda. Svi migranti stoga su izloženi specifičnim e, vidovima ranjivosti u kojima su žene najugroženije. U našoj studiji ovisno o situaciji u kojoj se žene nalaze postoje situacije u kojoj su žene najviše izrabljivane. U ovom modelu <laughs> vidimo da se e, uskraćuju sve više prava radnica i na taj način povećava dobit. I u, ovom, u ovoj situaciji izgleda da je samo konkurentnost i veća dobit e, jedini interes, e, a sa ovom prekarnosti svi su radnici ugroženi i na taj način dobivamo e, lokost radnu snagu čija se prava ne poštuju. Eksploatacija radnika prekomjerno je zastupljena u sektoru poljoprivrede. Što više, žene radnice, migrantice su najugroženije u tome svemu. Usprkos ovome svemu nemamo dovoljne podatke o ženama, migranticama, zaposlenima u poljoprivredi u EU. To bi trebalo doista biti prioritet za europske institucije da se dođe do tih podataka. Glede studiju u Italiji i Španjolskoj, izabrali smo ove dvije zemlje jer su postale nove destinacije za sve veće migracije, osobito iz Sjeverne Afrike i Istočne Europske unije i tu je jasna segmentacija tržišta rada, napose u poljoprivredi, i prvenstveno Italiji i Španjolskoj u ove dvije zemlje, to su dvije zemlje sa koje imaju najveći broj e, e, radnika migranata, a e, jako puno žena radnica migrantica u Italiji u području Raguze, evo vidjeli smo, čuli smo Francesku zašto je to područje, zašto u tom području ima e, jako puno e, migranta radnika. Mi smo tamo radili 2013. godine i znamo za situacije dakle eksploatacije maltene prisilnog rada i seksualne eksploatacije. Dakle, to je već rečeno i spominjana je također u Španjolskoj proizvodnja jagoda i u području Almerija u Španjolskoj imamo takozvano plastično more, dakle e, gdje imamo jako veliki broj žena, radnica, migrantica. To plastično more, dakle su plastenici. I temeljem ovih studija došli smo do zaključaka, dakle prvo smo analizirali sezonski rad, privremeni rad i boravak migranata tamo u, u slučaju Španjolske vidimo da to je nešto što dodatno potiče ranjivost. Žene sezonske radnice najviše dolaze iz Maroka. i zapošljavan, zapošljavane su putem nekih ugovora a e, iz istočne Europe žene dobivaju preko agencija ugovore o privremenom radu. I to je nešto što je imalo veliki utjecaj glede njihove fleksibilnosti, ali i ranjivosti. Ovo je sve utemeljeno na raznim vidovima diskriminacije. Are an instrument sometime for flexible and circular labor force insertion in agricultural production. Um, other findings Imali smo i neke druge analize u Italiji i Španjolskoj. Vidimo da žene migrantice e, žive u jako teškim uvjetima i rade u jako teškim uvjetima, to je već spominjano danas i one su Oni imaju manje resursa kako bi živjele u tim uvjetima svakako žive u izdvojeno, o tome je već bilo riječi, bilo se radi o Raguzi ili Almeriji i tu je dos, imamo i doslovno e, fizičku getoizaciju, dakle žive u izoliranim, zatvorenim e, I kao što je rečeno, e, odgovornost prema obitelji ko, o kojoj se skrbe može biti još jedan dodatni raz, e, razlog za njihovu ranjivost. No, to je već Francesca rekla. Što se tiče rumunjskih radnica u Raguzi, tu imamo često i seksualne ucijene i zloporabe. Želimo naglasiti da je seksualna eksploatacija dodatni psihički pritisak koji se vrši, vrši na njih. I doista je jako teško prijaviti, za njih prijaviti i prokazati počinitelje eh, tih eh, kaznenih eh, dijela. I ovo je svojvrsni vid neor, novog ropstva. U u Vuelvi u Španjolskoj e, je dokazano da ima sličnih situacija i u Italiji u Španjolskoj je zabilježeni slučajevi eksploatacije žena migrantica koje nisu izravno zaposlene u poljoprivredi, ali koje žive u ruralnim područjima i getojima, ima za sezonske radnike. U Italiji imamo takve getove i Dakle, mjesta koja su izgrađena kako bi se tamo nastanilo i smjestilo migrante su mjesta u kojima e, može doći do tih e, slučajeva seksualne, seksualne zloporabe. Prevoditelj napominju da je ovo jako brzo i loše čitanje koje je užasno teško prevesti. A sada predajem riječ o tici koja će se baviti pravnim okvirom Europske unije kojim se rješavaju problemi. Hvala. Može Dobar dan. Ja ću vam sada predstaviti drugi dio naše studije, naročito e, dio studije koji smo posvetili analizi međunarodne i e, europskih pravnih okvira po pitanju ropstva. Što se toče međunarodnih pravnih okvira, proučili smo definiciju e, trgovinanja ljudima i e, također pojmova kao što su ropstvo i prisilni rad. Naglasili smo na koji način se mogu tumačiti ti koncepti i kako je odnos među ti konceptima i dalje problematičan i nejasan. Nedostatak jasnoće i e, lučenja tako složenih pojmova kao što su prirodni rad i ropstvo je nešto o čemu se raspravlja pred Europskim sudom za ljudska prava. U odjelu u kojem se govori o međunarodnim e, pravnim okvirima i e, prisutnom radu e, spominje se i konvencija Vijeća Europe koja E, zapravo ima jasan pristup koji je pristup sa stajališta ljudskih prava i koji je rodno utemeljen. Tu se javlja također javljaju se i dva pojma. Jedno je obveza pružanja pomoći i e, pitanje borbe protiv nekažnjivosti počinitelja kaznenih dijela. I to je sve ukopljeno u Europsku direktivu o trgovanju ljudima. Međunarodna organizacija rada također ima konvenciju o prisilnom radu i e, to je e, nešto što se vidi u preporukama iz 2014. godine, um, dakle vidi se pristup prinutnom radu. Što se tiče trgovine ljudima i eksploataciji, posvetili smo posebnu temu direktivi Europske unije iz 2011. godine i vidi se da se tu e, značajno pomakao fokus u odnosu na prethodne direktive u što se pristup temelji više na ljudskim pravima i na rodnim načelima. Radi se dakle o tome da se insistira na načelima obveze pružanja pomoći i e, načelima sprečavanja e, nekažnjavanja takvih e, kaznenih dijela. U našim studijama smo pokazali da se te direktive zapravo nedovoljno dobro provode u mnogim europskim državama, naročito kada se radi o zaštiti i pružanja pomoći žrtvama. Što se tiče drugih relevantnih europskih pravnih instrumenata koji se odnose na eksploataciju, sada nemam vremena predstaviti sve njih, međutim htjela bih vam predstaviti dio direktive iz 2014. godine broj 26 o sezonskim radnicima. Ovdje smo naglasili kako ova direktiva daje jasne mogućnosti da e, sam radnik promjeni poslodavca. Međutim, direktiva nije obvezujuća za države članice, a na našoj studiji slučaja u Španjolskoj govori se o tome da se trebaju smanjiti mukotrpni elementi rada, naročito kada se radi o ženama radnicama. Za kraj želim također spomenuti da smo se bavili i europskim zakonodavstvom o upućenim radnicima. Osvrnuli smo se na pitanja socijalnog dumpinga i iskorištavanja. 2011. godine Europska je komisija predložila reviziju direktive 10 96 kroz 1 gdje se govori o tome da treba uspostaviti ravnotežu između ekonomskih i socijalnih prava i borbe protiv iskorištavanja. Osvrnuli smo se u našem radu i na europske politike migracija. Naglasili smo da je direktiva 36 iz 2011. godine o trgovini ljudima imala inovativan pristup, međutim nije primijenjena u svim europskim politikama na terenu. Europska unija želi iskoristiti, e, e, iskorijeniti trgovinu ljudima i bavi se pitanjima ranjivosti, inherentne ranjivosti posebnih skupina kao što su žene i djeca. Međutim, ne uzima u obzir situaciju i činjenice koje proizlaze iz te situacije koje mogu same uzrokovati ranjivost. I u e, toj direktivi ne govori se o važnim načelima e, koje se vezuju za pitanja trgovine ljudima, a to je pitanje bezuvjetnog pružanja pomoći žrtvama. Europski program o migracijama iz 2015. godine trgovinom trgovanjem ljudima smatra organiziranim oblikom kriminala, ali ne govori se o tome da treba zaštititi ljudska prava žrtava i potencijalnih žrtava. E, europski e, plan koji se govori o e, migracijama uglavnom se bavi upravljanjem situacije na granicama i borbom protiv krijumčara. A sada je jasno pokazano da je zatvaranje granica zapravo ono što više uzrokuje migracije, a manje se zapravo mogu na taj način regulirati migracije. Mi smo također u posljednjem dijelu naše studije E, govorili o tome da postoji rizik eksploatacije migranata, naročito u sektoru poljoprivrede. I pokazali smo da kroz to da se ne kanaliziraju migracije, e, da e, odredbe iz europskih propisa kao pristup hotspotovima, odnosno centra za migracije, da je to nešto što zahtjeva e, mnoge reforme. Naročito je važno načelo sigurnih trećih zemalja. Ali tu se javlja rizik. Zašto od, iz kojeg određene kategorije migranata ne mogu pristupiti sustavu azila? U našoj smo studiji također jedan dio posvetili zanimljivim nacionalnim iskustvima koja su pozitivna, dakle dobre pozitivne prakse na nacionalnoj razini koje ide za cilju da se sprečavaju sprečava trgovina ljudima i zaštita žrtava. Nemamo vremena pa ću se osvrnuti na dva primjera iz talijanskog zakonodavstva gdje e, žrtve naselja i iskorištavanja dobivaju iz humanitarnih razloga e, dozvolu boravka bez obzira surađuju ili ne e, sa vlastima za vrijeme kaznenog postupka Međutim, e, to se zapravo ne poštuje dovoljno i ne primjenjuje dosljedno u cijeloj zemlji. E, drugi primjer je primjer iz Ujedinjenog kraljevstva gdje se aktivnosti e, poslodavaca reguliraju kroz jednu udrugu, udrugu nadzornika gdje se dakle sprečava eksploatacija migranata. Iz, u Italiji smo također e, uočili kakve prakse provode lokalne udruge kako bi zaštitile žrtve e, koje rade u poljoprivredi. Nemamo dovoljno vremena, pa ne mogu ući u pojedinosti. Naglašavam međutim da u provinciji Raguza e, se e, pružaju usluge kao što su usluge prevoza za migrantice, naročito one koje rade u staklenicima a također organizirali su i školski autobus za djecu koja žive s obiteljima u staklenicima. Zaključno mogu reći da na temeljima onoga e, što smo e, proučili u studiji e, zaštititi imigrante u poljoprivrednom sektoru treba raditi više struko, dakle ne samo s pravnog stajališta, sa stajališta kaznenog zakona, već socioekonomski sustav mora shvatiti da su ti radnici e, vrlo ranjivi i da su zbog toga podložni ucjenama i zlostavljanju. Izradili smo također i preporuke za države članice europske institucije. Nemamo ih vremena sada predstaviti, ali bit će nam drago da se na to osvrnemo za vrijeme rasprave. Hvala e, objema e, na vašim izlaganjima. Prostalo nam je još jako malo vremena, pa bih htjela da naše glavne gošće danas daju odgovore, e, odgovore između ostalog na pitanja naših zastupnika koje nemaju više od dvije minute. Izvolite. S obzirom na pitanje koje mi je malo čas postavljeno razlike u plaćama između muškaraca i žena, osim što postoje neki specifični slučajevi, naročito kada se radi o romskoj zajednici koja je sada sve više prisutna u pokrajini Raguza, gdje žene dobivaju plaće koje su zaista puno niže od plaća koje dobivaju muškarci. Tamo zaime postoji posrednik koji osim što zadržava njihove isprave, on zadržava i dio plaće žena, puno veći dio od onoga koji se posluži kad se radi o plaćama muškaraca. Što se pak tiče rumunjskih Rumunjki zapravo one češće dobivaju ugovore jer zbog toga što im daju ugovore ih još više vežu za sebe. Jedna od vrlo rijetkih žena koja se odlučila podići tužbu je bila žena koja imala redovni um, ugovor. Dobivala je dnevno 30 eura što je puno više nego što je tamo uobičajeno. Ta je žena imala šestero djece u Rumunjskoj i to je zapravo bila ogromna ucjena poslodavca u odnosu na tu ženu. Budući da je ta žena imala ugovor, budući da je imala plaću koja je bila veća od one koje su primale druge žene, osjećala se obvezno da ostane. I još jedna stvar e, na koju bih se htjela nadovezati. Sada se govorilo o različitim kaznama. Upravo ta žena o kojoj govorim kada je nakon deset godina stalnog zlostavljanja od strane svog poslodavca, nakon šest e, abortusa e, koje su uvijek bile posljedica e, zlostavljanja e, samog poslodavca. Ona je na kraju podigla tužbu i taj čovjek poslodavac zapravo bio optužen za ropstvo jer je svake noći dolazio njezin poslodavac kod nje gdje je bila zatvorena u e, stakleniku i tražio seksualne usluge. Ne želim vam uopće govoriti o pojedinostima koje su grozne. Ali ta žena je na kraju naš, smogla snage da traži e, pomoć i onda je e, sudac zatražio kao kaznu za poslodavca da se kazni na temelju ropstva. Dakle, Tužiteljstvo je to tražilo, međutim nije se smogla snaga od strane suda da je, ga se optuži za ropstvo, iako to postoji u Italiji u kaznenom zakonu, nego jednostavno je on osuđen zbog seksualnog zlostavljanja. Dakle, nema se zapravo snage optužiti te ljude. E, hvala. Hvala. Dame i gospodo, zastupnici, e, mi smo slušali sada različite e, izlaganja. Moram samo naznasići da je Viorika Dančila, sadašnja predsjednica vlade e, Rumunjske, bila nekada u izaslanstvu u na staklenicima kraj Raguze gdje radi otprilike 7,5 tisuća rumunjki. Odmah nakon toga, nakon tog njezinog posjeta, mi smo u rumunjskoj vladi donijeli odluku da pomognemo Rumunjikama koje rade u pokrajini Raguze i također smo pokrenuli kampanju na sjeveroistoku Rumunjske jer upravo od tamo odlaze žene raditi u Raguzu. Pokušali smo osvijestiti dakle te žene. A rumunjske vlasti su u suradnju s talijanskim vlastima također počeli sa inspekcijama na tim poljoprivrednim gospodarstvima. Čini se da je situacija sljedeća. Velika većina neprijavljenih radnika iz Rumunjske nije htjela e, uopće prijaviti to kroz što prolaze talijanskim vlastima. A to je upravo najvažnija stvar koju trebaju učiniti. Mi im na taj način nismo bili u mogućnosti pomoći. Međutim, nakon informativne kampanje u Rumunjskoj i nakon suradnje sa talijanskim vlastima koji su počeli vršiti kontrole, situacija se znatno poboljšala. Optimistični smo jer mislimo da ako nastavimo s sa različitim mjerama koje smo pokrenule, i budemo li informirali žene, ne samo u Raguzi, nego i drugdje u Europskoj uniji, da ćemo zahvaljujući takvim kampanjama moći poboljšati situaciju. A ono što je rekla švedska zastupnica o ranjivosti djece koje se nalaze u toj situaciji, Nacionalna je služba za zaštitu djece u Rumunjskoj izradila izvješće prema kojem 95 tisuća djece u Rumunjskoj su e, lišena brige e, za njih samih roditelja, budući da su roditelji emigrirali u inozemstvo, bilo na legalan, e, bilo na nelegalan način. Tražimo također da osobe koje organiziraju i pomažu takav nelegalan rad trebaju <clears throat> biti podložni kaznama naročito situacija koja postoji u Italiji ili Španjolskoj. Međutim, najveći problem koji imamo dolazi nam od samih radnika koji niti sami žele prijaviti ovakvu situaciju, niti žele eh, surađivati s udrugama. Čini se da su oni zaista igračke beskrupuloznih posrednika koji zapravo organiziraju moderno ropstvo, ako se smijem tako izraziti. Što se pak tiče e, dvije prezentacije koje smo čuli na kraju i koje su se bavile situacijom u e, cijeloj Europi, točno je da je za Rumunjsku da su dvije najvažnije zemlje koje su odredišta migranata, radnika migranata, da to Italija i Španjolska. I to je zapravo velika slabost za našu zemlju, zato što imamo puno problema sa e, radnicima kod, e, kod kuće. Naime, nedostaje otprilike 200 tisuća ljudi koji bi pokrili radna mjesta. Osim toga, <clears throat> treba reći da Rumunjska poštuje pravo slobode kretanja, koje osim toga stoji i u europskim e, E, i u europskim zakonima i u članku 23. rumunjskoj e, ustava i u europskoj e, i u Međunarodnoj konvenciji ljudskim pravima. Hvala, možete dalje, ali ne dulje od dvije minute, molim, jer nemamo vremena. Dva kratka komentara. Istraživanje o kojem sam ja govorila, vidjeli smo da postoji razlika u plaćama između muškaraca i žena i to nas ne smije iznenaditi. Ako u formalnom tržištu rada već postoji razlika u plaćama između muškaraca i žena, zašto nas čudi da to postoji u ilegalnom sektoru? što se tiče izvješća, mislim da smo puno toga zanimljivo čuli i to su jako dobra istraživanja. Govorite o tome kako zakonskim okvirima se bolje mogu zaštititi prava eh, azilanata i onih migranata koji dolaze u Europskoj uniji. Mislim da je to još jedno problematičnije pitanje kojima se sada bavimo. Kako zaštititi radnice koje rade u poljoprivredi koji su zapravo legalne migrantice koje e, idu iz jedne europske zemlje u drugu. I to je još složenije pitanje kojima se treba pozabaviti. Hvala lijepa, hvala svim koji su, svima koji su sudjelovali u ovoj saslušanju. E, naš Cilj je bio da pogledamo kakve uvjete života i rada te žene imaju, te da ispitamo na koji način se može spriječiti e, zlostavljanje tih žena i kako se bolje mogu zaštititi njihova prava. Kolege, ako želimo zaštititi prava tih ljudi, moramo napraviti puno više i moramo puno više toga napraviti u samom Europskom parlamentu. To moraju učiniti i države članice kao i lokalne i regionalne vlasti koje moraju zajedno surađivati. Hvala lijepa. E, Sljedeća točka našeg dnevnog reda je mjera za sprječavanje i borbu protiv mobinga i seksualnog iznemiravanja na radnom mjestu, e, javnom prostoru i političkom životu u Europskoj uniji. Dakle, razmatranje nacrta izvješća. Kao prvo bih željela dati riječi izvjestiteljice ovog izvješća, gospođa Pina Picjerna. Izvolite. Hvala lijepa. Pokušat ću ukratko objasniti iz kojih smo razloga e, jako htjeli načiniti ovo izvješće na vlastitu inicijativu e, protiv e, da, da bismo se borili protiv seksualnog zostavljanja kako na javnim mjestima tako i na mjestima na radnim mjestima. Naime, na tisuće žena je javno prospjedovalo zbog takvih vrsta ponašanja putem ključne riječi me too. Dakle, situacija je zapravo nepodnošljiva i neki su pokušali umanjiti ovakve kolektivno prikazivanje i tuženje takvih situacija jer su jednostavno ponekada rekli da su žene to same tražile. Žene su više struke žrtve prvi puta za vrijeme samog zlostavljanja, ali i kada ih se sudi, osuđuje ih se zbog načina na koji se oblače, na koji način govore, kako je, provode slobodno vrijeme i čak i zato što nisu odmah snašle snagu da optuže počinitelje. Kada govore o tim ženama, zapravo govore o svakoj od nas koje bogate ili siromašne, poznate ili nepoznate iz svih društvenih slojeva, bilo koje vjeroispovijesti, bilo koje rase. Mi smo stalno podvrgnute više ili manje eksplicitnim oblicima nasilja da li se radi o verbalnom zlostavljanju koje je ili izrečito ili prikriveno. To je uvijek problematično za našu karijeru, za našu slobodu i za naš život u konačnici. Pred nama je veliki izazov koji je vrlo složen. Podaci s kojima se suočavamo kako na regionalnoj razini tako i na europskoj razini pokazuju vrlo zabrinjavajuću sliku. Sva istraživanja pokazuju da je više od 50% žena u Europi bilo žrtvama zlostavljanja i zbog toga je vrlo važno boriti se protiv takvog ponašanja. Moramo se jako baviti na prikladan način i prevencijom. Zato što se svi ti oblici e, zlostavljanja zapravo mijenjaju s vremenom. I mogućnosti novih tehnologija su jedne koje su se pojavile. Pogledajmo na društvene mreže, pornografske vrste osvete. E, pomislimo samo na ono što se može događati e, kada se koristi mobitel, e, video snimke koje se šire zahvaljujući novim tehnologijama. Znamo da je nasilje nešto što postoji davnina, ali javljaju se sada i novi oblici koji nam nameću da imamo inovativne i nove strategije. Teško je biti ženi na javnim mjestima, na poslu ili u kinu, ali i na bilo kojim drugim mjestima koje nisu e, privatne prostori. Neke žene tek kod nedavno, kod nas kod nedavno žene mogu ići zapravo na sva javna mjesta, ali u nekim dijelovima svijeta one uopće nemaju pristup javnim prostorima. Situacija se dakle tek počinje mijenjati, međutim žene su u pokretu i čak tamo gdje su došli do značajnih dužnosti još uvijek postoje diskriminacije kroz ovakvih vrsta zlostavljanja i zbog mobinga. To su vrste diskriminacije jer takvim činom se ne manifestira samo nasljeđe patriarhalne kulture. To je isto tako borba protiv feminističke emancipacije. Mnogo toga je napravljeno, mnogo toga je napravljeno i u Europskom parlamentu i u europskim ustanovama općenito kako bi se borilo protiv takvih ponašanja i osudilo ih se. Međutim, dan danas svjedoci smo previše slučajeva mobinga na radnom mjestu. Vrlo ih je teško iskorijeniti. O tome smo malo prije i govorili za vrijeme prethodne točke dnevnog reda. Dakle, ne osuditi takvu vrstu ponašanja značilo bi da još jednom žene kao takve umanjimo, da ne prihvaćamo istovremeno da su muškarci i žene u osnovi jednaki. Seksizam je nešto što je vezano i za kulturu, koristi se lažni i krivi stereotipi. A čak i interno stalno ponavlja bez predaha. E, kada gledamo e, vijećnice gdje se održava plenarna sjednica, čuli smo od kolega muškaraca nevjerojatne riječi o našem radu. Dakle, jasno je da je pred nama rad koji će biti dug i težak. Jer iz takve vrste subkulture dolaze do različitih diskriminacija kojima smo žrtve i dan danas. Moramo znati da su to ponašanja čije negativne aspekte ne smijemo zanemariti. Ono što je vrlo važno jest obrazovanje e, o ulozi žena i to od vrtića do fakulteta treba obrazovati na ispravan način. Međutim, dragi kolege, znamo isto tako da prvi problem s kojim se moramo suočiti jest eh, da moramo naći pravnu definiciju. Shvatila sam da, da mi kažete da više nemamo puno vremena. Dakle, potreba nam je pravna definicija tih fenomena, budući da ne postoji jedinstvena definicija na europskoj razini koja bi mogla eh, omogućiti da se eh, to definira na jedan komparativan način. Zahvaljujući ključnoj riječi mi tu e, smo e, vidjeli da imamo sada socijalnu definiciju, ali još uvijek nemamo pravnu definiciju. Moramo se dakle na to e, usmjeriti i ja sam upravo to pokušala ostvariti. Vidite to u mog prijedlogu teksta koji sam vam podijelila ali vidite također da imamo sada neke nova virtualna mjesta gdje su žene žrtve različitih zlostavljanja, dakle društvene mreže, internet. Pokušala sam se dakle usmjeriti na sve to i naglasiti kako sam radila i nadam se da će kolege svojim radom i svojim amandmanima poboljšati moj prijedlog. Sada dajemo riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Ana Zaborska, izvjestiteljica u ime Pučana, međutim njena zamjenica je ovdje s nama. Hvala lijepa. Zahvaljujem svima, dame i gospodo. Kao prvo isprika za gospođu Zaborsku što danas nije ovdje nazočna. Ja ću iznijeti njena stajalište i to ukratko. Ona bi željela reći da uistinu cijeni vaš rad i sve ovo što ste uložili u vrlo uravnoteženo izvješće koje ne opisuje samo negativne strane i probleme žena, već s druge strane i traži moguća rješenja. Gospođe Zaborska bi željela naglasiti ključnu ulogu koju pri tome imaju i muškarci, dakle u pronalaženju rješenja, pogotovo kada govorimo o borbi protiv e, nasilja prema ženama. Dakle, tu je različito osvještavanje vrlo važno. Gospođa Zaborska isto tako osjeća da možda postoje određene razlike u pogledu detalja i rješenja, u pogledu borba protiv zlostavljanja žena, protiv mobinga a, i seksualnog iznavaravanja na radnom mjestu. Međutim, postoji jedan zajednički cilj. A to je potreba da se uglone bilo koja vrsta nasilja protiv žena, a i svih drugih ranjivih skupina društva. Gospođa Zaborska ima određene komentare u pogledu e, vokabulara koji se koristi i tu će biti izneseni određeni amandmani. A sad gospođa Besera Basterha Alde. Hvala lijepa. Započela bih time što ću se zahvaliti izvjestiteljici na radu uloženom u ovo mišljenje. Ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni u pogledu naše rezolucije za borbu e, protiv e, seksizma u Europskoj uniji i tu smo radili s gospođom e, Ptjerno. Znamo da seksualno znamiravanje i zastrašivanje je vrlo ozbiljan problem kada govorimo o radno mjesto, međutim to se odnosi na javni prostor. Tijekom proteklih 30 godina smo to uistinu napredovali, međutim još puno toga se tu treba učiniti kada govorimo o tom fenomenu. Ono što znamo je da Prečesto kada govorimo o zastraživanju i seksualnom uznemiravanju, tu postoji određeni uzorak. E, e, dakle, e, to je da se ljudi međusobno udruže, brane jedni druge ili sami počnu glumiti žrtve a kada govorimo o toj nejednakosti i odnosima snaga, to je nešto što je vrlo važno ovdje. Žrtve ili svjedoci se ne žele žaliti, to prijavljivati, e, a moramo promijeniti to, moramo promijeniti taj način e, razmišljanja i društva i boriti se protiv e, takve vrste nasilja svim mogućim sredstvima iako imamo dobro zakonodavstvo u ovom području, države članice baš ne provode to zakonodavstvo. Tako da ovdje podržavamo izvjestiteljicu u tom smislu da trebamo poboljšati mehanizme kontrole i pratiti dakle, seksualno zamiravanje diljem Europske unije. Recimo, e, nedavne studije su u Španjolskoj pokazale da je vrlo važno države članice usvoje zajedničke definicije u pogledu nasilja nad ženama E, dakle, privola je nešto što je tu vrlo važno, to imamo spomenuto i u Istanbulskoj konvenciji. I isto tako uznemiravanjem, e, odnosno uznemiravanje to je nešto što e, je vrlo snažno izraženo kada govorimo o ženama i djeci i to je nešto što se spominje u Istanbulskoj konvenciji. One države članice koje još nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju trebali bi to odmah učiniti. I trebaju prestati sprečavati Europsku uniju da u cijelosti ratificira Europsku konvenciju. Govor mržnje je isto nešto što tu trebamo spomenuti, a tijekom ovog jutra smo vidjeli da je to i nadalje jedna od prioriteta našeg odbora kada govorimo o našem budućem radu 2019. Imamo dakle direktivu koja nam treba pomoći u, identificiranju svih vrsta nasilja protiv žena i djece. Previše smo govorili, do sada trebamo uistinu početi djelovati i imamo i našu rezoluciju parlamenta o borbi protiv zlouporabe i seksualnog uznemiravanja unutar Evropske unije i tu se stvari odvijaju presporo. Jer naša je dužnost da zaštitimo žrtve, da postoji nulta tolerancija prema seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju. Prekinuta je šutnja kroz taj pokret Me Too i to je ukazalo na čitav niz nedostataka koje imaju u postojećem sustavu. Žrtve trebaju biti svjesni svojih prava. Dakle, uistinu ću rado dalje raditi sa izvjestiteljicom na ovoj temi. A sada gospodin Sole u ime zelenih. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. Ovo izvješće se bavi jednim velikim društvenim problemom, puno većim nego što nam se možda čini na prvi pogled. I dolazi to u jednom kontekstu kada imamo čitav niz skandala u pogledu seksualnog iznemiravanja i zlostavljanja. Imamo dakle slučajeve od Hollywooda pa do predmeta Lamanada u Španjolskoj koje je izazvalo veliki bijes. E, medije ta tema jako privlači, tu postoji određena reakcija, recimo u pogledu navedenih e, slučajeva, ali ne zaboravimo da većina slučajeva prođe nezapaženo i e, žrtve ostanu same sa svojom patnjom. Puno toga imamo na papiru, s druge strane smo i postigli puno toga kada govorimo o pravima žena i jednakosti spolova. Međutim, e, je nešto e, što i dalje dominira u našim društvima seksualno znamiravanje je kršenje ljudskih prava, to je povezano sa određenim konceptima moći, e, a to je nešto što moramo podhitno promijeniti. A imamo i previše nasilja, općenito gledajući u našem društvu. Dakle, kao izvjestitelj u sjeni u ime svog kluba zelenih pozdravljam ovo izvješće i zahvaljujem izvjestiteljici na njenom izlaganju. To je jedna dobra osnova temeljem koje ćemo moći u budućnosti surađivati i mislim da je vrlo važno da otvoreno govorimo o seksualnom uznemiravanju e, i nasilju i u svijetu politike jer e, mislim da smo svi svjesni toga da se to događa, a mi kao izabrani političari imamo posebnu odgovornost da se borimo e, protiv tako nečega. kroz naše amandmane bismo željeli naglasiti pojedine aspekte, na primjer e, osvještavanje, e, izobrazba, ne samo kada govorimo o policiji i sudstvu, već i na radnom mjestu i unutar političkih stranaka različite akcijske planove u svrhu spriječavanja takvih događanja na radnim mjestima i političkim institucijama. Trebamo uvesti određene zaštitne mjere i jasno podržati žrtve. I na kraju postoji potreba za jednim dobrim zakonskim okvirom na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Dakle, mi ćemo se fokusirati na ta pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i zaključno još izvjestiteljice. Imate dvije minute, dvije do tri minute, ne više.